E, hvala, gospođo predsjedateljice. Upravo svjedočimo sramotnoj izdaji e, Sjedinjenih država prema e, mnogim tisućama djece, izbjeglica i svih koji stradavaju u tom području. Strašno je ovo što je predsjednik Trump odlučio preko noći, a držanje Europske unije također je sramotno. Moramo zaustaviti Tursku, moramo zatražiti od nje da povuče svoje trupe i u vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija moramo također nešto poduzeti. Također e, treba poštivati rezoluciju 1325. Moramo pokazati odgovornost i ne smijemo tolerirati e, da se sirijske izbjeglice e, silom tjeraju natrag u takozvanu sigurnosnu zonu u sjeveroistočnu Siriju. Što se tiče naoružanja, mi jednostavno još nismo donijeli e, pravu odluku o u vezi s izvozom oružja u Tursku. E, trebamo donijeti sankcije i zaustaviti izvoz oružja te e, omogućiti da se smanji taj broj licenci za oružje. Inače, će naša politika propasti. Mi naprosto stojimo sada tu kao e, promatrači e, pred ovom humanitarnom krizom. Moramo preuzeti odgovornost. Gospodin e, ponovo razgovaramo o Turskoj, ponovo razgovaramo o predsjedniku Erdoanu. Ovaj puta ne razgovaramo o kršenju ljudskih prava, o nedostatku slobode medija, nego sada razgovaramo o Turskoj u kontekstu sjeverne Sirije. Cijela regija je destabilizirana. Veliki gubitnici u svemu tome su Kurdi. Oni su dobili podršku međunarodne zajednice, a e, sada e, vidite da e, još uvijek imamo taj veliki narod koji nema svoju državu. Trebamo konačno se suočiti s posljedicama E, može se dogoditi da svi ovi IS-ovi borci krenu put Europe. Ovaj status Turske e, kao e, strane s kojom se pregovara za pristup Europi, to moramo zaustaviti, moramo donijeti sankcije i moramo donijeti embargo na izvoz oružja u Tursku. To su mjere koje trebamo donijeti. Ja tražim od svih nas da ne guramo glavu u pjesak. Hvala. Oh, Gospodin Weimers, jedan minut, izvolite. Poštovana gospođo predsjedateljice, ulazak turskih trupa u Siriju pokazuje e, kako izgledaju granične kontrole i vanjska politika. Ljevica je naivna i zbog toga više nemamo povjerenja u granične kontrole prema Turskoj. Ne možemo e, govoriti što želimo, ne možemo raditi što želimo, zato jer nam Turska stalno prijeti, stalno prijete da će otvoriti granice i e, pokrenuti izbjeglice prema Europi visoka predstavnica Europske unije mora jednostavno nazvati stvari pravim imenom. E, treba reći da je Turska izazvala e, nestabilnost u regiji, da je izazvala nove, e, nove probleme i da jača opasnost od terorizma. Mi moramo reći da mi to ne prihvaćamo i da ne prihvaćamo te geografske promjene u toj regiji. Međutim, mi to ne činimo jer više ne kontroliramo niti vlastite granice. Hvala. Gospodin Arvanitis, jedan minut. Ovim vidimo da imamo jasan dogovor između Trumpa i Putina. A glavni dionik gospodin je Erdogan. Ovo sliči e, reklami za viski, jedan odlazi i drugi dolazi. To pokazuje kako Unija obnaša ulogu ono koji ostaje suzdržan. A evo odgovora jednom pitanju njemačkih vlasti. Do jučer, dakle do 1. listopada 2019. prodano je 250 milijardi eura vrijednosti oružja. Dakle, gospodin Dakle, pitanje se postavlja ko će, tko će zaštititi milijun kurda? Unija? Tko će zaštititi Grčko otočje? Europska unija? Hoćemo li mi poslati svoje vojne snage? Da li ćemo pokušati zaustaviti gospodina Erdogana u puštanju izbjeglica ili ćemo pomoći gospodinu Orbanu u zatvaranju granica? Hvala. Hvala gospodin Tenant, jedan minut. Hvala gospođo predsjedavajuće. Ja se pitam što misli Turska, što to radi sa vojnom agresijom u sjeveroistočnoj Siriji zar nemaju nikakvu čovječnost, zar ne vide koliko, koliko žrtvu je podnijela ta e, zemlja e, putem Isisa, bombardiranja, a sada Turska koja je još uvijek na papiru kandidat za pristupanje Europske unije. Kad su breksiteri rekli koliko je nestabilan Erdoganov režim, e, u, ovoj, u ovom domu su nam se smijali, govorili su nam užasne stvari i govorili da će Erdogan vidjeti da, je, da, da se ne može uskladiti s modernom demokracijom. Oni koji nisu gledali u to sada moraju gledati u e, zrcalo. Sada ću, sada ću se uzdržati i neću vam reći, rekao sam vam da je to tako. Gospodin Milan Mon, minutu. Gospođo predsjedateljice, ovo je jako dugačak i kompleksan e, sukob u Siriji. Posljedno što nam treba je e, jednostrana intervencija i još veća kriza. Došlo je do gubitka života i mnogo, e, mnogo raseljenja, puno prednosti i za ISIS. Osim toga, Sada postoji veća prisutnost Rusije u tom području što postoje neka vrsta e, suca e, za tu situaciju nakon sporazuma u Sočiju. Povlačenje američkih snaga i stvaranje vakuma koje, su okupirale Rusija, Turska i Iran. Rusija je zapravo ključna snaga u ovoj igri. Europska unija mora biti eh, prisutnija na vanjskim, eh, eh, u vanjskim područjima. Ne možemo samo davati humanitarnu pomoć i doprinositi obnovi. Moramo stvarati rješenja i moramo imati mnogo aktivniju sigurnosnu i obrambenu politiku. Instrumente kao što su vijeće sigurnosti nije dovoljno operativno, a SAD se povlači. Europska unija mora biti ambicioznija i aktivnija kada se radi o obrambenoj sigurnosnoj politici. E, Gospođa Insir, jedna minuta. Poštovana gospođo predsjedateljice, sramim se zbog pasivnog država, držanja Europe e, prema e, ovoj borbi koji se tamo vodi. Mi smo ti koji bi trebali štititi demokraciju, ljudska prava rezolucija bi trebala sadržavati recimo inicijativu kao što je zabrana e, leta, e, zabrana letova na tim područjem i zaštitna zona na granici. Ovo što imamo je dobro, ali nije dovoljno. Mislim da sve treba nazivati pravim imenom. To je invazija i okupacija. To ne može se nazivati samo e, intervencijom ja sam e, svjedočila e, nekim događajima tamo i vidjela sam što ljudi proživljavaju. Vidjela sam žrtve napada e, fosfornim bombama. Stotine godina su prošle već od velikog genocida na tom području. Kurdi, neprestano žive tamo u teškim uvjetima. Prije dva tjedna Erdogan je ušao u sjeveroistočnu Siriju. Ne trebamo i ne smijemo i dalje šutjeti. Gospodin Austrovićius, imate minutu. Hvala, dragi kolege. Korištenje vojnih snaga nije pravi pristup za rješavanje strateških e, sigurnosnih izazova s kojima se suočava Turska na jugoistočnim granicama. Baš naprotiv, samo stvara nove izazove. Dok se bori protiv kurdskih e, vojnih snaga, e, Turci zapravo štete kurdima, siricima i vlastitim građanima. Osim civilnih žrtava, otvaraju se stare rane i tjeskobe duboko traumatiziranog stanovništva na granicama. E, nesretno povlačenje e, vojske SAD-a, nepotrebna invazija Turske i destruktivna ruska i politička e, prisutnost u Siriji stvorili su nove strateške pomake koji e, nisu uravnoteženi i održivi. Europska unija mora odigrati aktivnu ulogu i učiniti sve što može kako bi ponovno uspostavila kritičan dijalog sa Turskom. Govoreći o sirijskim Turk, e, kurdima uvijek moramo tražiti načine da ublažimo njihovu dugotrajnu patnju. Hvala. Thank you. For and Hvala, minuta i pol, gospodo Alfonsi. Madame la présidente, Predsjedateljice, agresija turske vojske u Rođavi, u Kurdistanu, u Siriji predstavljaju veliki problem. Prva tema, prva briga je stabilnost toj regiji. Kurdi su dali su svoju energiju i pokazali hrabrost protiv Daješa tuda, a Turci su bili dvolični. Dakle, žrtvovati kurde to je uništenje jedine brane protiv terorizma. Drugo, demokratske vrijednosti koje promoviramo. Prvo, što se tiče prava žena, Kurdistan eh, nudi novi model eh, eh, postojećem modelu koji je suprotan e, drugačiji od svih drugih modela u muslimanskom svijetu. I treći ulog jest sigurnost u svijetu koji je sve opasniji u kojem ćemo trebati saveznike. Kako će Europa sutra naći saveznike ako današnje saveznike ne zaštiti? Europska unija može jako djelovati samoinicijativno odlučujući ekonomske i diplomatske učinkovite sankcije koje će biti jake i odmah nametnute. Trgovina između Turske i Europe je najvažnija, važnija od onoga od trgovine sa SAD-om. Dakle, naša odgovornost je već danas da nametnemo disuazivne sankcije eh, eh, diktaturi gospodina Ređepa Tajba Erdogana. Hvala. Hvala, gospodin Madison, jedna minuta. Ja se slažem e, sa svima onima koji su rekli da je neprihvatljivo da e, turska agresija u sjevernoj e, Siriji potraje. Međutim, sankcije su također upitne. Naravno, slažem se da moramo reagirati, ali pitanje je koje protumjere možemo poduzeti. E, ljevica kaže da bi dobre bile gospodarske sankcije, ali s druge strane moram reći da je Turska ucjenjivala Europsku uniju posljednjih godina i rekla ako mi ne platimo određene iznose novca e, Turskoj da će otvoriti svoje granice. To je neprihvatljivo. Mi smo platili 6 milijardi eura u posljednjih četiri godine. I e, zašto? Zato da bi nas opet ucjenjivali. Bilo da e, to volite ili ne, SAD je zaista odigrao dobru ulogu u održavanju stabilnosti u regiji. Kada su se oni povukli, mi smo e, odigrali svoju ulogu, e, naša uloga je sada u rukama Rusije i Turske. Gospodin Ravsen, jedna minuta. voorzitter het is onacceptabel wat er is gebeurd. gospođo predsjedateljice neprihvatljivo je ovo što se događa. miroljubiva e, koegzistencija između Kurda, kršćanja i Hesida, demokratska samouprava u sjeveroistočnoj Siriji koja je bila uspostavljena, to je sve sada zbog e, turskih vojnih e, operacija uništeno. Kurdi su se e, žrtvovali, e, mnogo je mrtvih među njima e, u borbi protiv IS-a i sada ta humanitarna kriza i destabilizacija cijele regije. Gdje je Europa ili točnije rečeno gdje je bila Europa kada su Amerikanci povukli svoje trupe i kada su ostavili svoje saveznike na cjedilu? Sada su tamo sirijski, e, sirijske trupe, sirijska vojska. Međutim, odnos snaga se sada promijenio i zato naša reakcija mora biti snažna. Turska prijeti e, izbjeglicama, prijeti da će e, prekršiti sporazum o izbjeglicama. Mi moramo prekinuti pregovore. Ili ćemo E, isporučiti kurde Erdoganu ili ćemo nešto poduzeti. Gospodin Krespo. Hvala gospođo predsjedateljice. Prije negdje tjedan dana Europski povjerenik za e, migracije je zajedno sa visokim turskim dužnosnicima potvrdio da se radi o našim važnim saveznicima, da su Turska i Europska unija saveznice. Za to vrijeme turska vojska se već pripremala za e, ulazak u Rožavu u sjevernoj Siriji. To znači da Erdoğan uopće nije zakonito ušao na to područje gdje su Kurdi u sjeveroistočnoj Siriji. I to se već pripremalo za vrijeme tih razgovora s Europskom unijom. Mi moramo konačno pokazati svoj stav e, moramo se očitovati o e, ovom protjerivanju ljudi nakon e, turskog upada na to područje. To je masakr. Moramo izvršiti pritisak i moramo, moramo pokrenuti se svi protiv ovih akcija Erdoana. Gospodin Sonneborn, hvala. Wenn ich derzeit irgendwo gefragt kada me sada negdje pitaju što rade, što radim, onda uvijek kažem da sam upravo izašao iz zatvora i da se tek pokušavam snaći. Ovo što se događa u Europskoj uniji je meni neugodno. Ovo što se e, radi, e, ovo što turske snage s njemačkim oružjem pucaju na ljude i to kao članica NATO-a, to je e, neprihvatljivo. E, s turskim diktatorom treba razgovarati jezikom koji on razumije. Kada Erdoğan prijeti sa 3 milijuna izbjeglica, mi možemo njemu zaprijetiti sa 3 milijuna Turaka iz Kreuzberga. A ako to ne bude dosta, moći ćemo mu poslati još i 3 milijuna njemačkih penzionera. Na taj način će e, konačno se oporaviti njemačko tržište nekretnina i porezni, odnosno e, mirovinski sustav. Hvala gospođo predsjedateljice. Puno je već rečeno o sukobu u sjeveroistočnoj Siriji i o geopolitici. Međutim, ovdje se ne radi samo o geopolitici, radi se o našoj sigurnosti tisuće europljana je otišlo u Siriju e, i pridružilo se IS-u kao borci. Mnogi su poginuli, ali mnogi su još živi tamo u toj regiji i e, zatočeni su u centrima e, koji oduzeta im je sloboda, međutim moglo bi se dogoditi da se njih pusti i da se vrati. Treba nam bolja kontrola vanjskih granica, međutim ono što još trebamo e, je moramo postupati hitno. I komisija i Europol i države članice svi moramo udvostručiti svoje napore jer naša sigurnost isto ima e, veliki prioritet. E, nama govore iz Turske da je to naš problem. Međutim, mi ne možemo e, samo koristiti diplomaciju. Moramo nešto poduzeti protiv te terorističke e, prijetnje. Gospodin gluksman jedan minut. Gospodin predsjedateljice, dragi kolege. Pobjednički osmijeh jučerašnje Erdogana i Putina su odraz svih naših e, niskosti i Sirija je sinonim svih naših odricanja. Najprije smo se E, smo napustili sirijske revolucionare u ime borbe protiv džihadista, a sada napuštamo naše najbolje saveznike u borbi protiv Daesha, to jest kurske snage. Dakle, danas ćemo svi okriviti Donalda Trumpa i imat ćemo pravo time. Ali mi, što ćemo mi poduzeti? Sankcije? Da, tisuću puta da. Ali kada? Kada? Već je mrak u Siriji, a kod nas se samo valjaju riječi. Dakle, moramo izvući pouke naših, e, od ovih lekcija. Recimo to jasno i glasno, NATO više nema smisla, ne zato što više nemamo protivnika, već zato što više nemamo pouzdanih saveznika. Dakle, nek naš mandat bude taj da stvorimo e, vjerodostojnu europsku obranu, pre, neka Unija pređe u zrelo doba. Viktor Hugo je govorio, oni koji se bore su, oni koji, oni koji žive su, oni koji se bore. Mi smo, to su oni koji imaju čvrstu i punu dušu. Dakle, naši saveznici i prijatelji umiru, a mi trebamo da se rodimo tek. Gospodin Geta, hvala predsjedateljice. Pogledajmo stvarima u oči, recimo, dakle, stvaranje sirijskog Kurdistana u Anatoliji može Ankara doživjeti kao neprihvatljivu prijetnju teritorijalnom integritetu Turske. Ako to ne razumijemo. Upad turskih snaga u Siriju ostao bi u potpunosti neobjašnjiva, ali da li je samim tim e, ova vojna pustolovina prihvatljiva? Nije, gospodin Erdogan, jer time se samo povećava e, bol e, sirijskih turaka. Dakle, šta ćete sada napraviti, gospodin Erdogan? Ostati u Siriji, postati okupator? i stvoriti mržnju i želju za osvetom, ne gospodine Erdogan, jer tako jačate Daesh, ISIS i stvarate bure baruta na Bliskom istoku. Tu gospodine Erdogan nema nikakve mudrosti, nikakva razuma. jedna minuta. Dragi kolege kolegice, Ozbiljna humanitarna kriza se brzo razvija u sjeveroistočnoj Siriji. Erdogan neće tolerirati postojanje e, kurdskog demokratskog društva u regiji i e, odlučan je da provede brutalnu e, ofenzivu. Više od 176 osoba i 80 tisuća djece je raseljeno. Čuli smo od drugih koji su razlozi zašto moramo zaštititi tu djecu i kurdsko stanovništvo koje tamo s pravom živi? Ne radi se samo o e, domovima i životima koji će se izgubiti. Akademici i politički idealisti u cijelom svijetu su e, zaista se divili e, demokratskom društvu gdje su žene osnažene i žive u skladu. Evropska unija je rođena kao e, suradnički e, eksperiment kako bi se borili protiv totalitarizma i militarizma. Trebamo podržati one najslabije. E, svijet nas gleda. Ono što trebamo nisu samo riječi, nego sankcije koje funkcioniraju. Hvala lijepa. Hvala. Jedna minuta, gospodin Čoka. E, to je neprihvatljivo. Na prošlom plenarnom zasjedanju ovdje u Strasburu e, e, Turske vlasti su dijelile tursku čokoladu kako bi Europski parlament započeo pregovore za pregovore Turske i pristupanje Europi. A sada više ne dijele čokoladu nego rakete i bombe mi još dalje govorimo da ćemo reći ne ulaženju Turske u Europu, da porezni obveznici ne plaćaju Turskoj. E, ona je e, stalno se bavila e, ratovima, a sada Europa financira tursko ratovanje. To je neprihvatljivo. I kada se sjetimo Antonija Megalicija, nije dovoljno samo minuta šutnje ako poslije odlučimo financirati jedan rad, rat koji e, je uz ISIS i protiv onih koji su se borili protiv terorizma. I zato se nadam da svi kolege koji su dobili e, tu tursku čokoladu imaju snage vratiti turskim e, vlastima krvavim rukama tu čokoladu. Mislim da je prekinut govornik. Molim vas da natrag sjednete. Molim vas da sjednete natrag. Ne takvoj Turskoj. Ovo je dom u kojoj razgovaramo i raspravljamo. Nismo nasilni i ne možete se ovako ponašati u ovoj vječnici. Dakle, ovo postaje prečesto. Ovo je parlament gdje raspravljamo. Ovo ne znači da morate urlati, vikati ili bacati stvari. Mislim da ćete se svi sa mnom, e, sa mnom složiti. Ja sam užasnuta onim što ste sada učinili. Oprostite, imali ste riječ. Imali ste riječ, molim vas, slušajte, slušajte. Želite li malo poslušati, gospodine? Jer ponekad kad slušate i nešto naučite, moj je posao da održavam red u ovom domu, a ono što ste vi učinili je bilo zaista nešto što e, je pokazalo nepoštovanje prema ovom domu. Možete reći svoja politička mišljenja bez da e, vrijeđate ljude u ovom domu. Jedna minuta, gospodin Slabokov. Hvala, gospođo predsjedateljice. Ja sam pročitao nacrt rezolucije o Turskoj. Mislim da je ta rezolucija anemična i slaba. Ta rezolucija pokazuje slabost. Postoje neke točne observacije, međutim, nažalost, sadrži samo neke blage mjere koje neće ništa postići. Ja predlažem da zamrznemo sva europska ulaganja gdje su uključene turske institucije. Ja sam e, uvjeren da će to zaista utjecati na Erdoana. E, ne možemo uvijek e, gospodarske interese staviti pred humanitarnim vrijednostima. Znam da će to dovesti do nekih ekonomskih gubitaka, ali to će biti mala cijena kako bismo spasili tisuće nevinih ljudi. I ako nisu dovoljne takve mjere, moramo nametnuti potpuni embargo na Tursku, ne prodati im niti špenadlu. Hvala. Jedna minuta, Hvala, predsjedateljice. Što vrijede danas naši puki prosvjedi? Mi hvalimo herojsku borbu Kurda protiv islamske države i svugdje ističemo naše zajedničke vrijednosti, ali vrijednost, e, istina i žalosna istina je ta da smo im okrenuli leđa, mi europljani i ne činimo Bog zna što prije dva tjedna je turska agresija omogućena nedosljednošću Amerike. Danas smo samo promatrači i vidimo gospodina Erdogana i Putina kako donose odluke o sudbini regije i konsolidiraju, što je nevjerojatno okrutna ironija gospodina Bašara el Za Kurde je to drama ali za europljane dvostruko poniženje. Nismo mogli djelovati protiv unilateralne agresije i nismo bili sposobni zaštititi naše saveznike. No, moramo izvući posljedice iz toga svega. Mi smo također počinjeni NATO-u na apsolutno absurdan način. NATO nema smisla. Stalno govorite o neovisnoj Europi i o Europi kao sili ali mi ne idemo tim putem jer smo mi jednostavno blesavo se zakačili e, na, kao zadnji vagon e, iza Amerike i to je absurdno. Dakle, trebamo prestati plakati, biti plačljivi. Ako želimo pravu Europu, onda moramo donijeti prave, mudre odluke. minuta, Hvala, gospođo predsjedateljice. Erdoganova vlada je prešla svaku mjeru e, pristojnosti. E, bliski istak postaje masakr i destabilizacija, tragična humanitarna kriza. Najveću cijenu plaća kurdski narod, e, a mislim da međunarodna zajednica mora biti njima zahvalna za borbu protiv ISIS-a. Govorimo o tisućama terorista koji su pobjegli iz kurskih zatora. Imamo međunarodno pravo, međutim bombardiraju civile i to je jedan narod koji želi pristupiti Europskoj uniji i koji je naš politički i ekonomski partner. Nije dovoljno osuditi, trebamo djelovati sa učinkovitim mjerama. E, talijanska vlada je odmah zaustavila prodaju oružja Turskoj i važno je da i sve druge države članice učine to isto. Trebamo blokirati svako financiranje i blokirati pristupanje Turske Europskoj uniji jer one negiraju perspektivu mira i vrijednosti na kojima se temelji Europska unija. Hvala lijepa. Gospođa Zovko, jedna minuta, molim. Gospođo predsjednice, uvaženi povjereniče, izuzetno je teško i emotivno govoriti o ovome što turska čini s obe strane svoje granice toliko godina nakon velikih masakra što su se dešavale u zapadnom balkanu i nakon vijesti koje smo primili da neće biti dalje e, mira i stabilnosti e, u području gdje turska itekako ima svoj snažan utjecaj. zamrznuti sredstva nije dovoljno mi možemo kazniti civilno samo društvo

Gospodin Kester, jedan minut. Rat koji Erdoanova vlada vodi u sjevernoj Siriji je protiv međunarodnog prava i destabilizira cijelu regiju. Povlačenjem svojih trupa Amerikanci su otvorili put turskoj vojsci. Geopolitička strategija Erdoana je e, ta da uništi Kurde, da uništi e, njihovu regiju i da poveća svoj državni teritorij. Već se godinama e, Kurdi uspješno bore protiv IS-a, a to je i borba za sigurnost Evropljana. Već je 8000 boraca kurdskih palo u borbama protiv IS-a. Europa i je veliki dužnik Kurda zbog toga. Sada imamo nekakvo primirje, ali veliku cijenu plaćaju e, Kurdi čiji interesi su prekršeni. E, daleko smo još od održivog mira. Ovi planovi o preseljenju kakve Erdogan ima, to treba u svakom slučaju spriječiti, jer ljudi koji tamo žive, Kurdi, imaju pravo na određenje. Međunarodna zajednica konačno mora pokazati odgovornost. Gospođo predsjedateljice, dragi kolege, mi smo već unilateralno osudili ovu invaziju. Europska unija kao prvo mora pokrenuti humanitarno djelovanje jer je na pomolu nova kriza historijskih razmjera već su mnogi ljudi protjerani i unutar Sirije i izvan nje. I drugo pitanje koje je ovdje važno je pitanje sigurnosti. Vidimo da se islamska država ponovo privrala, da je to ponovo opasnost. Također postoji e, diplomatska komponenta koju moramo iskoristiti. E, Erdogan mora osjetiti međunarodni pritisak, on ne smije ucjenjivati druge. E, on ima svoj plan i sustavno krši ljudska prava. Zapravo razgovaraju jedino s Rusijom. Takvoj Turskoj moramo poslati jasne poruke. Moramo u svakom slučaju zaštititi civilno stanovništvo i moramo se potruditi e, da se Sirija stabilizira. Hvala gospođa Aukin, jedan minut. Predsjedateljice, u nekoliko naših zemalja godinama žive Kurdi i ostvarili su pravo na državljanstvo. Mislim da je sada krajnje vrijeme da se prisjetimo tog stanovništva. Ne samo kod nas, već prvenstveno tamo. Moramo pokazati da imamo vezu s njima. Moramo jednostavno kazati da je ta neopisiva katastrofa naša odgovornost. Danas sam dobila doista dirljivo, dirljivo pismo turskih majki koji se bore za mir. Kažu, želimo stvoriti muzej mira, a ne rata i genocida i ne želimo da naša djeca i dalje umiru. Dakle smo govoriti da su kurdima prijatelji samo planine. Ja bih htjela da vjeruju da imaju i druge prijatelje i nadam se da ćemo u ovoj rezoluciji dati doprinos da stvari izgledaju malo bolje nego što je to sada slučaj. Hvala najljepša. Gospodin Rivier, jedan minut. Hvala predsjedateljice. Na svim, u svim redovima čujem jednoglasnu osudu nasilne agresije Turske u Siriji već nekoliko dana. Naravno, treba osuditi ovaj rat koji je pokrenula Erdogana vlada i i gnjusne činove koji ih e, prate, ali ne možemo zadovoljiti s nekoliko riječ, sati rasprave. Obratim, e, bavimo se korijenom. Ako je Turska 2011. E, destabilizirala Bliski istok, to je zato što, već, što se većina ovog doma kleknula pred ucjenom Erdogana u, među pučanima vi prvenstveno stalno govorite da nikada Turska neće ući u Europu, a ovdje u Strasburu stalno glasate milijarde pristupnih, predpristupnih sredstava, dajete stalno sve više novaca europskih eh, poreznih obveznika kako Erdogan ne bi eh, otvorio svoje granice. Dakle, vaša vaš kukavičluk i vaše licemjerje navode Erdogana da ide stalno dalje. Vaša dvoličnost isključuje rješenje ovog, u ovom sukobu i stavlja Putina na prvo, u prvi red e, glavnih aktera. Dosta više s tim treba definitivno prekinuti sa postupkom pridruženja i milijarde koje idu u Tursku treba, e, treba prekinuti s tim. Gospodin Prokačini, jedna minuta. Hvala gospođo predsjedateljice. Drama kurdskog naroda u Siriji je pokazala nekoliko europskih licemjerja. Prvo licemjerje dok su Kurdi umirali i borili se protiv Daesha, Europa je sjedila u fotelji i gledala televiziju. A sada se također kaže da je jako zabrinuta jer će se vratiti strani borci koje je zapravo odgojila u vlastitoj kući. U godinama dok se Turska iz laičkog društva pretvarala u islamsko društvo, e, Europa je 58 milijardi eura davala za njezino pristupanje Europskoj uniji. Treće, prijetnja Erdogana da će e, pokrenuti bombu e, migranata znači da će Europa zapravo otvoriti svoje granice Turskoj, a to je koštalo 6 milijuna eura. To nije bilo nešto jako e, dobro, kao što je rekao gospodin Stiljanidis. Dobro je da imamo selektivne sankcije protiv Erdogana, ali kao prvo moramo zaustaviti pristupanje Turske Europskoj uniji. Hvala. Gospodin Papadakis, minut, izvolite. vojna unilateralna operacija, ne radi se ovdje o vojno unilateralnoj operaciji kao što to tvrdi Europska unija, već o okupaciji Sirije od partnera i člana iz NATO-a koji želi kontrolirati regiju. Dakle, sporazum između SAD i Turske kao i ovaj sa Ruskom, s Rusijom su katastrofalni. To se radi na uštrb naroda i oni podhranjuju nesigurnost i, i sve veću opasnost od vojne eskalade u regiji. Dakle, e, licemjerne sankcije Europske unije su neučinkovite bilo u Turskoj, u Siriji, u Egejskom moru, u Cipru, u vrijeme kada e, se jačaju veze između nekih članica, država članica Europske unije i Turske. Savezi se rade na uštrb naroda. Solidarnost za kurdski i sirijski narod je potrebna. Stanimo u kraju turskoj agresiji i zaštitimo sirijski narod. Događaj, gospodin Kovačev, događaj na sjeveru Sirije su zabrinjavajući i možemo se pravom pita što se događa kad nema jake vanjske politike i mogućnosti za djelovanje u susjednom području. Mi smo jako dobri u pravljenju, davanju izjava, ali kada treba preći na djela, tu nismo tako dobri. Rusija koristi govornik prekinut. Predsjednica se ispričava. Evo, ispričavam se za prekid, možemo nastaviti. Evo, sada je sve u redu, ispričam se. Vojna turska operacija dovodi u pitanje regionalnu sigurnost i borbu protiv Daesha. Sve strahove naših e, prijatelja treba umiriti diplomatskim e, akcijama, suradnjom, e, a ne unilateralnim radom, djelovanjem, vojnim djelovanjem. Sviđalo se to nama ili ne, Turska je naš partner i u našem interesu da Turska ostane na putu ka Europi pod uvjetom da ispoštuje svoje obveze i zemlje koje su u susjedstvu Turske trebaju solidarnost Europske unije. Gospodin jedan minut. Hvala gospođo predsjedateljice. Vojna ofenziva Turske prije svega je krši međunarodno pravo i drugo motivacija je unutarnjo politička. Erdogan je dosta izbora izgubio u zadnje vrijeme. Posljedice su masovni bijeg Armenaca, Kurda, Kršćana, Jezida. Tisuće su već u bijegu i od toga 70 tisuća djece. Postoji opasnost da će to ponovo ojačati islamsku državu i e, treba e, naglasiti da kurdske snage nisu teroristi nego borci za slobodu koji pokušavaju i Europu zaštititi od islamskog terora. Što nam sada treba? Treba nam stvarno primirje, diplomatska e, e, aktivnost, treba humanitarna pomoć, embargo na oružje, sankcije protiv Turske i rasprava da možda stavimo na led pregovore s Turskom. I prije svega treba nam solidarnost sa kurskom samoupravom u Rošavi. One minute, Mr. Benjon. Gospodin Benjon, jedan minut. Hvala. Povlačenje Amerikanaca možda je najveća izdaja suvremenog doba. Prigodno dan Donald Trump je rekao turskim vojnim snagama, borili su se uz nas, ginuli uz nas, to su divni e, ljudi, mi to nećemo zaboraviti, ja to neću zaboraviti. Kurci nažalost e, sada su ispali korisni idioti za Amerikance. Američko povlačenje nije samo e, izdaja, već geopolitički je jako neodgovoran čin. Vakom je možda ostavio Tursku s onim što ona doživljava s teškom odlukom, ali Tursko je bilo bolje da gleda na svoj vlastiti teritorij i da više prostora, političkog prostora oporbenim strankama koje podržavaju Kurdi i novinarima koji podržavaju vlastna prava. Dakle, trebaju uspješno se boriti protiv terorističkih e, prijetnji. Sada trebamo hitno e, političko rješenje, brz povratak e, raseljenih osoba i minimizirati prostor koji je ostavljen Rusiji, Asadu i Iranu. Hvala. Gospodin Čekardi, jedan minut. Hvala, gospođo predsjedateljice. Samo prije sto godina armenski narod je bio masakriran bez e, e nikakvog e, e, žaljenja. Danas isti zapravo provode masakr nad Kurdima. Ne znam zašto treba teći krv nevinih kao Ervina Kalafa koji su ubijeni od strane Turka i islamista. Oni koji režu glave u Siriji e, sada opet e, oštre svoje e, sablje. Dakle, isto tako imamo one protivnike koji su sada zatočeni. Nakon što je od Europe dobila 6 milijardi eura, sve to je neprihvatljivo. Pred svime time, dok SAD i Rusija e, sudjeluju u svemu tome na međunarodnoj razini, e, Europa je nepokretna i e, ušutkana i to čine sa visokom predstavnicom za vanjske poslove Federike Megorini zbog koje se ispričavam kao Taljanka. Ako ne osudimo e, turske, turska djelovanja e, znači da e, smo, da smo saveznici Turske sada i uvijek. One minute, Mr. Gospodin jedan minut. Hvala. Mislim da je grozno kako se ovdje e, u parlamentu e, neki drže cinične govore o ovoj teškoj temi. Moramo reći da je kurdski narod izdan. Mi Amerikanci smo ih e, ostavili na, mi Europljani smo ih ostavili na cjedilu, Amerikanci su ih napustili. Svi su znali da će Turski, Turci ući na to područje čim Amerikanci odu patnje svih tih ljudi, žena i djece su neizmjerne. To treba prekinuti. Mi imamo obavezu djelovati i pokazati jasan stav. Trebamo reći ne Erdoanu, trebamo reći da se to ne smije raditi, da to krši eh, sve eh, međunarodne zakone. Također, moramo jasno pokazati da Europska unija ne dopušta diktatore. Oni koji e, guše e, političke slobode, slobode medija, koji pune zatvore e, političkim protivnicima, za takve nema mjesta. Sankcije na svim razinama, prekid dotoka novca i jasno reći da, evo sad ću završiti, Dakle, to nam fali u ovom našem prijedlogu koji smo razradili. Važno je da Europa govori snažnim glasom. E, govornik je prekinut ili je prekršio vrijeme. Gospodin Gengoš, jedan minut, izvolite. Hvala predsjedateljice. Mnogi spominjali nedostatak jedinstva u Europskoj uniji i nemogućnost da se čak napravi zajednička rezolucija osude protiv turske agresije. Najprije je Mađarska nametnula e, veto na tu zajedničku deklaraciju kao Mađar moram se ispričati i jasno reći da kada Viktor Orban e, govori u ime Mađarske, onda to treba odbaciti. Budite sigurni da to nije u interesu Mađara ili Mađarske da se podrži bilo kakva agresija gdje god bila. Ne, to nije u interesu Mađara i a što se tiče turske vojne operacije, moramo imati na umu i razumjeti turske sigurnosne brige, ali isto tako moramo biti svjesni da nema vojnog rješenja za ove probleme, već samo politički i diplomatski. Ova agresija samo dodatno e, destabilizira Siriju i odvraća pažnju od borbe protiv terorizma i pojačava izbjegličku krizu. Postavljeno pitanje o tome gdje je Europska unija, pa mi smo promatrali sa strane kako se destabilizira naše susjedstvo u Sjevernoj Africi i Bliskom istoku. Europa se mora ponovno jako vratiti na scenu prije nego što druge dominantne sile preuzmu kontrolu. Govornik je prekrenut. Hvala, gospodin Belami. Izvolite, imate jedan minut. Hvala, gospođo. Dragi kolege, ovdje smo svi indignirani, ali to nije dovoljno. O čemu se radi ovdje? Radi se o miru na Bliskom istoku ili o našoj vlastitoj sigurnosti jer gospodin Erdogan danas je prvi saveznik Daesha i napadi koje provodi imat će posljedice na europsko tlu, no opet nesposobni smo djelovati. Budimo lucidni, ova tišina je učinak nemoći Europe. Naše zemlje nisu mogle biti strateški ne autonomne Europa se pretvorila u tržište umjesto da počiva na načelima, zajedničkim načelima i nismo u stanju slobodno određivati svoju migracijsku politiku. Ta migracijska ucjena gospodina Erdogana nad Europskom unijom jeste mjera da se konkretno pokaže koliko Europa nije u stanju eh, vladati svojim vanjskim granicama i tako ne možemo dati doprinos ravnoteži eh, svijeta. Moramo hitno imati sredstva za djelovanje kako ne bismo nikad bili zarobljeni u ovoj nemoći i trebamo prekinuti sa kukavičulkom i staviti sve svoje snage kako bi Turska pregovarala i moramo hitno obustaviti sredstva koja Europska unija daje Turskoj jer ona nema što raditi u programu pristupanja Europi. Hvala. Gospodin Papadakis, imate jedan minut. Hvala. Turska provodi etničko čišćenje s ciljem da izbriše turski narod svi akteri su tu, a veliki a ne, nema Europske unije. A ona je opet ta koja plaća ceh, koja plaća račun e, turskih zločina, da ne može ništa poduzeti protiv te zemlje. Transakcije država članica Europske unije su naravno puno važnije, važnije od sudbine kurskog naroda koji se borio protiv Daesha sam. Nemoguće i neprihvatljivo da cijela Europska unija bude talac dijela onoga što radi Erdogan. Gospodja Ris, jedan minut. Hvala predsjedateljice. Kurdski, arapski, krš, turkmenski i kršćanski borci borili su se za čast čovječanstva. Gdje je naše čovječanstvo nestalo? To su riječi Brvana Uizela, belgijske građanke, europljanke i kur, kurkinje koja nam se danas obraćaje. Mi smo svi kurdi danas suočeni sa protuzakonitom operacijom Turske na Kurdistanu. Američki predsjednik je donio najgoru moguću odluku. Turski predsjednik bombardira e, kurde u Siriji koji su najveći borci protiv barbarstva Daješa, ti muškarci i žene koji su se borili za nas, koji su se borili za svoju slobodu, koji su se borili za našu slobodu. A ironija u svemu tome je ta da na kraju su ojačani protivnici demokracije Bashar el-Assad danas je skoro legitiman akter pa kamo ide svijet dakle što radi Europa imamo embargo na e, prodaju oružja koju su odbašli naši ministri što je neprihvatljivo a naš članak 13. E, Trebamo se predstaviti pitanje, e, već treba zaustaviti isplate Turskoj, e, ne ugrožavajući civilno stanovništvo. Dakle, to je cijena povratka našeg dostojanstva. Hvala. Hvala, gospodin Kofod. Ja sam jako zabrinut. Erdogan prijeti Europi da će poslati milijune migranata prema europskim granicama. sustav Europske unije nije uspio i dao je Erdoganu zapravo e, kontrolu nad europskim granicama. Što znači da e, Isto tako Europska unija šalje novac u e, džepove Erdoana. Mi moramo zaštititi vanjske granice. One su kao sito. Sada nam prijete istim kaosom kakvog smo imali 2015. godine kada je Europa bila prepravljena migrantima. Sada ćemo se naći u situaciji e, kada teroristi dolaze u Europu za Božić e, i europski e, građani se moraju bojati za svoje živote na ovim božićnim sajmovima. Mislim da moramo spustiti poklopac kutije za novac koji šaljemo Erdoanu i to je odgovornost ovog parlamenta. Jedna minuta Gospođa Duriš Nikolšnova. Hvala gospođo predsjedateljice. Ja sam prije bila ponosna na projekt Europske unije, a sada se sramim. Sramim se e, našim držanjem e, prema ovom konfliktu u Siriji. Mi kritiziramo e, predsjednika Trumpa za povlačenje jedinica u Siriji, Međutim, taj dio je bliži nama nego Americi. Gdje su naše vojne jedinice? Naša vanjska i sigurnosna politika je slaba. E, mi smo samo statisti koji promatraju. Zapad je jednostavno ostao izvan te igre. Jedini protagonisti e, tamo se savjetuju s Putinom, a ne s nama. Mi dopuštamo da nas Erdogan zastrašuje. Zemlje višegradske skupine su prije već razgovarale o tome da probleme treba rješavati tamo gdje nastaju. Pitam se što sada čekamo. Trebali bismo se sramiti. Cijela Evropska unija bi se trebala sramiti zbog ovog držanja prema e, krizi na tom području. E, e, konačno je Evropska unija e, zaustavila prodaju oružja Turskoj, ali to je premalo i prekasno. Trebamo samo ekonomske sankcije, ali još uvijek postoje ambicije koje su trgovačke i ekspenzionističke. Turci su bi trebali biti uz nas kako bi nas branili od terorista i njih treba i njih treba eh, zaštititi, treba zaštititi kurde, a to ne činimo jer Erdo, Erdogan eh, ubija civile kemijskim oružjem. je, koja je cijena života jednog kurda? Oko 50 tisuća eura eh, dnevno se šalje Turskoj, a sada su 100 tisuće ljudi raseljene. Izgleda da taj život košta jedan cent. To je, mislim, e, povijesna izdaja i želim da se promijeni e, taj gospodarski blok. Mislim da se svi u vječnici slažemo. Moramo, inače, inače ćemo dokazati da ovaj parlament ne vrijedi ništa. Gospodin Ranžel, jedna minuta. E, Hvala, gospođo predsjedateljice Najprije bih e, želio reći sljedeće. Mnogi, e, mnogo toga što smo danas čuli podržavam. Svi osuđujemo e, upad turske vojske u sjeveroistočno područje Sirije. Stotine e, tisuća ljudi protjerano je iz svojih domova, mnogo je žrtava. To nije samo kršenje međunarodnog prava, nego i e, kršenje ljudskih prava. Nešto bih još želio dodati. Europska unija, pogotovo vijeće, morali bi poduzeti drastične mjere protiv ove Erdoanove ofenzive. Iskreno rečeno, ja sam zabrinut jer tu vidim sličnosti s nekim događajima iz povijesti. Pogledajte ovaj pakt između Erdoana i Putina. Mi ne bismo smjeli e, prepustiti e, situaciju u Siriji e, u ruke ove dvojice autokrata. Već znamo kakvi su kakve su tragične posljedice, ne samo po stanovništvo, nego i za cijeli svijet. Gospodin Pisapija, jedna minuta. Hvala gospođo predsjedateljice. Mi svi e, živimo s tjeskobom i ljutnjom zbog invazije Turske na Siriju. To nije jedna mirovna operacija protiv terorizma, nego jedna ratna operacija i zločin protiv čovječnosti. Kurdski narod je izdan e, i e, međunarodna zajednica mu je okrenula leđa. Sporazum između Erdogana i Putina je još e, jedan korak e, protiv demokracije i protiv mira. Ne nije dovoljno samo zabraniti prodaju oružja, nego moramo e, zaustaviti tu e, kriminalnu e, ludost. Pablo Neruda je rekao da postoji prijeziv i, i hrabrost, a trebamo imati prijezir prema onome što se događa i hrabrost da to promijenimo. A sutrašnja rezolucija će biti dobar korak naprijed, ali moramo prijeći s riječi na djela. Mislim da trebamo jedan jedan, e, jednu zonu zabrane leta što će zaštititi e, kurdski narod. Trebamo humanitarnu pomoć za njih e, i sankcije protiv Turska. Ako ne sada, onda kada? Gospodin Huk, jedna minuta. Turska ofenziva protiv Kurda u sjevernoj Siriji je devastirajuća. E, Devastirala je e, zdravstvene objekte, e, civile i pristup čistoj vodi. To oživljava ISIS i potpuno destabilizira regiju. Neke države članice su zabranile prodaju oružja Turskoj. Liberalni demokrati su pisali premijeru i reći, rekavši da trebamo zaustaviti genocid. Ujedinjena kraljevina više neće davati izvozne e, licence, niti će obnoviti već dane licence ali to nije dovoljno i nije prihvatljivo. Donald e, Trump podržava ta djelovanja i, e, i podriva snažnu Europu ako prodajemo e, oružje i novac, e, onda i smo mi saveznici. Nema perspektive da će Turska pristupiti Europskoj uniji e, u sljedećim godinama i moramo zaustaviti status kandidata. Gospođa Lici, jedna minuta nisu samo e, Kurdi kojima moramo pokazati solidarnost i koji su u opasnosti. Turska ofenziva prijeti e, nestanku jedne kršćanske zajednice koja već dva e, tisućljeća postoji u Siriji i sastavni je dio njezinog društvenog tkiva. Obrana kršćanstva izvan i unutar Schengena je obveza iz koje se Europska unija ne može izvući. Europa mora preuzeti ulogu sudionika u obrani mira